E, pitanjima. Mi smo ukinuli naknade za roaming. Međutim, što će se dogoditi s tim naknadama nakon Brexita? To će ovisiti o pregovorima između 27 država članica Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Također smo dogovorili uredbu o zaštiti podataka kako bismo zaštitili privatnost svojih građana, dogovorili smo slobodu protoka podataka kako bismo zaštitili industriju. Svi znamo da je Ujedinjena kraljevina e, vrlo dobra kao pružatelj usluga. Međutim, što će se dogoditi za tim protokom podataka nakon Brexita? To će ovisiti to, nažalost, moram vas prekinuti. Riječ ima gospođa Chance na jednu minutu. Dragi kolege, želim vam svima zahvaliti na strpljenju zbog ove noćne more koje predstavlja Brexit. Meni je također zbog toga žao, mislim da je to gubitak vremena i energije i slažem se sa mnogima od vas da sada ne smijemo umjetno požurivati stvari. Ja sam e, u subotu prosvjedovala zajedno sa tisućama ljudi u Londoni kako bi ljudi mogli e, dati svoj sud o konačnom sporazumu. To je volja naroda. To se promijenilo od 2016. godine. 74 od 75 anketa u posljednju godinu dana pokazuje da većina ljudi za ostanak u Europskoj uniji. Tako da, dragi prijatelji, nemojte imati sumnje kada je riječ o snazi proevropskih osjećaja u Ujedinjenoj kraljevini. Međutim, tu sada imamo novog premijera koji je izgubio svaki glas u donjem domu parlamenta. To je do sada e, bez presedana on želi da vijeće i ovaj dom e, izvrše pritisak na Westminster. Međutim, ovaj sporazum postavlja neka ozbiljna pitanja. Mi znamo da je cilj onih koji se zalažu za Brexit da se ugrože, ugroze socijalni i ekološki standardi, ne da ih povise. Znamo da Johnsonu ne možemo vjerovati i zato je potrebna parlamentarna kontrola ovdje i u Westminsteru. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala vam, eh, gospođo predsjednice. Ujedinjena kraljevina je bila dobar klijent i prijatelj Europske unije i njezinih država članica u 20 godina do 2018. godine. Europska unija je imala trgovinski suficit od gotovo 750 milijardi eura u odnosu na Ujedinjenu kraljevinu. Ujedinjena kraljevina je također doprinjela 110 milijardi eura europskom projektu u istom razdoblju. Europska unija je samo jedna od šest država članica koje ispunjavaju obveze preuzete u sklopu NATO saveza e, vezano uz e, izdvajanja za obranu. Zanima me zato zašto gospoda Tusk, Juncker i Barnier smatraju da je u redu da se sastaju sa čelnicima oporbe poput Tonija Blera u nastojanju da se upliču u e, internu politiku Ujedinjene kraljevine. Čak je bilo rečeno da je Sjeverna Irska cijena koju će Ujedinjena kraljevina platiti za Brexit. Nije li točno da se Europska unija tijekom ovih pregovora s prijezirom odnosila prema Ujedinjenoj kraljevini? Hvala lijepo. Sljedeći govornik na jednu minutu. Gospodin Bogović. E, hvala za besedu. E, iskrena hvala gospod Tusk za vaš... Zahvaljujem gospodine Tusku E, na dobrom, e, znači na zdravom razumu koji ste pokazali ovih posljednjih pet godina. Hvala gospodinu e, Junkeru, njegovom europejstvu i također gospodinu Bernieru na izvrsnom poslu koji je odradio. Ja dolazim iz Slovenije i govorit, ću o jednoj temi koja nam je poprilično bliska. Vijeće je odbilo početak predpristupnih predgovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Ja dolazim iz regije koja nema jednostavnu situaciju. Te države moraju još jako puno toga napraviti po pitanju vladavine prava te internih reformi. Ali ova, e, ovaj nedostatak ozbiljnosti od strane vijeća je zaista zabrinjavajuć i šalje krive signale. Mi koji živimo u tom dijelu Europe i koji želimo da se Europskoj uniji e, približi i ta naša regija e, smo iznimno zabrinuti. Zahvaljujem gospodinu Johannesu Hanu na svom radu koji je odradio za Balkan, ali po pitanju pitanju ove odluke mi zapravo dovodimo u opasnost ravnotežu u toj regiji. Zahvaljujem gospodinu Bogotiš, zastupnik Lopes Aguilar, izvolite imate riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Predsjedniče Tusk, predsjedniče Juncker, e, ja ću vam odati priznanje jer je pod vašim mandatom Europska unija bila u najgoroj krizi u svojoj povijesti. Brexit je e, bila jedna od tih najgroznijih e, epizoda. Ono što smo trebali napraviti, a to je održati jedinstvo u pregovorima i to je ono u čemu smo uspjeli, gospodine Barnier, zahvaljujući vama. Dakle, Europska unija mora britanske građane u Europskoj Europskoj uniji tretirati na isti način kao što će UK tretirati europski građani na svom teritoriju. Ali ali dogodilo se da smo zapravo došli do tempirane bombe, a to je e, do ponovnog odgađanja konačne odluke, odnosno do mogućeg Brexita bez sporazuma, što će dovesti do političkih, socijalnih i ekonomskih posljedica. E, također, e, to je politička kampanja koja se temelji na dezinformacijama i koja e, kažu da su e, lokalne i regionalne vlasti nekompatibilne sa nacionalnima, a nacionalne vlasti nekompatibilne sa europskim. Ono što nama nedostaje da bismo to promijenili su resursi, a 1% u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira koji predlaže vijeće apsolutno nedovoljno. Dakle, tu je e, nesrazmjer između onoga što se govori i onoga što se čini. Mi smo u proturječnosti između onoga što obećavamo i onoga što ispunjujemo. Zahvaljujem predsjedateljice. E, Barnier, a Gospodin Barnier, izvolite imate riječ. Hvala vam predsjedniče, uvaženi kolege zastupnici, uz vas, vaše dopuštenje, gospodine predsjedniče, i uz dopuštenje predsjednika Junkera, htio bih reći nekoliko riječi kao odgovor brojnim zastupnicima koji su uzeli riječ na temu Brexita. Želim im prije svega zahvaliti na ukazanom povjerenju, gospođi Garci Perez, Filipu Lambercu, gospodinu Weberu i ostalim kolegama zastupnicima na njihovoj potpori i ukazano povjerenju kroz ovo e, proteklo razdoblje. Mi doista imamo mnogo poštovanja za ovaj parlament u ovom teškom trenutku procesa Brexita. Vaš parlament će uostalom imati posljednju riječ i mislim da je sasvim u redu da britanski parlament sada preuzme svoj dio odgovornosti te da potegne prvi potez zajedno sa britanskom vladom, a ne protiv britanske vlade ili bez britanske vlade kako bismo postigli ono što svi priželjkujemo, a to je uređeni izlazak iz Europske unije ukoliko Ujedinjena kraljevina želi uređeni izlazak iz Europske unije, što bi bilo bitno bolje od neuređenog izlaska, onda je ovo jedini mogući sporazum. Čini nam se legitimnim da vaš parlament da svoju suglasnost bez ikakve ambivalentnosti, da zna da se zna dakle što je Ujedinjena kraljevina, nakon što se bude znali što je Ujedinjena kraljevina odlučilo svojoj sudbini i to nedvojbeno. E, sada smo dakle u jednoj fazi ovoga procesa i htio bih se obratiti također Donaldu Tusku i gospodinu Ferhofštatu. Želim i njima zahvaliti na iskazanom povjerenju. E, zadaća koja mi je povjerena na samome početku od strane gospodina Junkera bila je da se e, izradi sporazum kojim će se urediti uređeni izlazak iz Europske unije i to je ono što smo mi učinili. Ovaj zadatak je bio težak, kompleksan. Nije me iznenadila činjenica da je bio vrlo složen. Međutim, Brexit je u konačnici situacija u kojoj su svi gubitnici. Nitko, čak niti Nigel Farage nije bio u stanju pokazati niti jedan dokaz o dodanoj vrijednosti Brexita, tako da smo mi vodili te, nažalost, negativno intonirane pregovore kako bismo ispoštivali odluku britanskog naroda. Mi smo tijekom svih ovih godina nastojali djelovati objektivno, mi smo strpljivo, ali odlučno pokušali pronaći operativna i pravno valjana rješenja da bismo došli do rješenja za svaki pojedini problem koji je proizišao iz Brexita. Radili smo uz puno poštovanje prema našim partnerima iz Britanije, budući da mi imamo poštovanje, pa čak e, i divljenje za Ujedinjenu kraljevinu. Mi smo radili i nismo dopustili da nas destabiliziraju političke rasprave unutar Velike Britanije. sam oduvijek govorio da mi radimo na temelju činjenica i pravnih osnova kako bismo pronašli rješenja za probleme koje, koji su nastali slijedom Brexita. Brexit nije kraj povijesti, to nije niti krajnje odredište, tako da smo mi pokušali ove pregovore staviti u jednu perspektivu. Prije svega vodeći računa o tome da se sačuva mir, u Irskoj, mi smo svakodnevno davali sve od sebe kako bi se očuvao taj fragilni mir na Irskom otoku. Također smo vodili računa o našim temeljnim zahtjevima koji se tiču jedinstvenog tržišta koje je mnogo više od zone slobodne trgovine. To je prostor ekonomskog i društvenog života koje treba konsolidirati i osnažiti. Također smo ove pregovore stavili i u perspektivu prioriteta Europskog parlamenta, a to je sigurnost prava državljana 4,5 milijuna osoba. 1,5 milijuna od toga živi ovdje, dakle britanskih građana, a ostalo su građani Europske unije koji žive na tlu e, Velike Britanije. Ja sam e, čuo što su rekli kolege vezano uz bojazni koje se tiču ovog pitanja. Ukoliko e, Britanski parlament i Europski parlament izglasa ovaj sporazum, tih 4,5 milijuna građana će dobiti jamstvo da su njihova prava zaštićena. Ujedinjena kraljevina se opredijelila da provede taj sporazum u praksi. Mi ćemo morati provjeriti da se to doista odrađuje na taj način i zato trebamo održati pritisak na državama članicama kako bi se preuzete obveze doista ispoštovale. Mi smo također ove pregovore stavili i u kontekst onoga što trebamo obnoviti E, kada je riječ o našim odnosima sa Velikom Britanijom. Ovdje se zapravo razgrađuje više od 40 godina zajedničkog udruživanja. Velika Britanija će napustiti čitav niz međunarodnih sporazuma, međutim oni su i dalje naš saveznik i naš partner i prijatelji, zato trebamo ponovno obnoviti te odnose. Gospodin Farage nažalost više nije u vijećnici, a malo čas je rekao da ovaj sporazum e, otvara vrata e, novom trogodišnjem razdoblju pregovora, ali naravno da ćemo morati pregovarati i nakon Brexita, nakon razdruživanja tijekom godinu, dvije, tri, možda čak i duže u nekim područjima kako bismo obnovili sve ovo što ćemo sada razgraditi zbog dakle te odluke. Morat ćemo ponovno uspostaviti trgovinske odnose koji će biti uravnoteženi uz uspostavu određenih pravila igre kako bi se izbjegao dumping svih oblika. Trebamo također izgraditi suradnju na razini sveučilišta u sklopu Erasmusa u pravosuđu i unutarnjim poslovama, sigurnosti i obrani, vanjskoj politici. To su sve područja u kojima mi moramo kontinuirano surađivati sa Ujedinjenom kraljevom u jednom novom političkom kontekstu. Dakle, to je ono što nas očekuje Europska komisija e, na čijem čelu su je bio dakle Jean-Claude Juncker, a sada će biti novo izabrana predsjednica, već oko toga organiziraju rad svojih službi. E, gospodin Van Orden je rekao, e, spomenuo je posljedice Brexita. Mi govorimo sada o posljedicama Brexita koje su često bile podcjenjivane pogotovo u Velikoj Britaniji. Ali postoji i pouka e, koju trebamo izvući iz Brexita. Zašto tako velik broj Britanaca glasovao za izlazak iz Europske unije kao političar e, smatram da trebamo analizirati zašto je došlo do takve odluke. Mislim da je to jedna lekcija za 27 država članica. Gospodin Farage i njegovi prijatelji ponekad zaboravljaju na činjenicu da treba govoriti istinu biračima prije nego što iziđu na birališta. Naša odgovornost da biračima kažemo istinu. No, e, tu također iza ovog glasovanja o Brexitu vidimo i jedan bijes u društvu zbog e, toga što ne postoji dovoljna zaštita zbog potrebe za reformom i to je taj politički program koji je mnogo važniji od samoga Brexita. I to je upravo i želja gospođe von der Leyen, a to bi bilo da e, se sada posveti tom jednom novom pozitivnom političkom programu. S obzirom da sam e, tijekom protekle tri godine bio i surađivao bok uz bok sa predsjednikom Junckerom, moram reći da je zahvaljujući njegovom angažmanu i njegovim angažmanu njegovih povjerenika je postignuto to što je postignuto i za mene je doista bio veliki privilegij što sam surađivao s njime. Znam da je on zajedno sa svojim suradnicima doista inzistirao na tom jednom novom političkom programu za Europu i za europske građane. Hvala vam na pozornosti. Grazie, Zahvaljujem gospodine Barnier, a sada dajem riječ predsjedniku Europskog vijeća gospodinu Donaldu Tusku. Izvolite. Grazie. Hvala vam predsjedniče. Hvala Hvala na toplim riječima koje ste izrekli o meni. To je doista trebalo čekati pet godina da se ovakav trenutak dogodi. Hvala isto tako i na vašem vrlo zdravom stavu o Brexitu, a isto tako i odgađanju. Ovime, kroz ovaj zajednički razum i isto tako i vjerodostojnost i ponos i ono što moram istaknuti jest sljedeće. Nema nikakve sumnje da zahtjev Ujedine kraljevine trebamo e, vrlo ozbiljno shvatiti i prihvatiti. Hvala i želim vam sve najbolje. Zahvaljujem predsjedniče. Također ja zajedno sa svojim kolegama želim eh, izraziti svoju zahvalnost eh, što ste uvijek bili tako spremni za raspravu u našem Europskom parlamentu tijekom svih ovih eh, godina. Zahvaljujem vam i na svom vašem uloženom trudu. A sada ćemo napraviti vrlo kratku pauzu, a onda ćemo ponovno krenuti. Hvala. Cominciamo. Sprendete posto. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. del Na dnevnom redu imamo izjavu predsjednika komisije. Poštovani predsjedniče Juncker, danas smo ovdje kako bismo povliki crtu ispod rada vaše komisije. Zahvaljujem povjerenicima koji su prisutni ovdje u dvorani. Prije nego što vam dam riječ, htio bih vam zahvaliti na vašem zalaganju za Europu. Vaše zalaganje nije samo započelo kad ste vi izabrani predsjednikom Europske komisije, a bili ste špicen kandidat. Vi ste se zalagali i tijekom čitavog političkog života. Tijekom predsjedništva nad komisijom pokazali ste da Europa ne bi trebala izolirati nego spajati u e, pregovorima o Brexitu kroz traženje europskog odgovora u kontekstu migracijske politike i prihvata izbjeglica u borbi protiv populizma. Imali ste plan Juncker i produbljenje monetarne ekonomske unije i zadržavanje Grčke u europodručju. To su bili veliki izazovi. Unatoč našim razmimoilaženjima, raspravama koje pokazuju vitalnost demokracije, vi ste uvijek mogli računati na Europski parlament za pravedniju, složniju Europu koja je održivija i bliža građanima. Zahvaljujem na suradnji i na pažnji koju ste uvijek poklanjali našem parlamentu. Zahvaljujem i dajem vam riječ predsjedniče Juncker, izvolite. Gospodine predsjedniče, predsjedniče Europskog vijeća, gospođo i gospodo zastupnici, pred nekoliko dana je e, dalo suglasnost moje komisiji. Imali smo e, koji puta teške odnose, ali uvijek smo bili uljudni, uredni i stoga vam zahvaljujem na tome iz sveg srca. Jer povjerenje ovog doma, povjerenje e, izabranih e, iz Europske unije da je povjerenje svim ostalim građanima Europske unije. Imam tu mnogo poznatih lica. Mnogi su postali prijatelji ne samo međuinstitucionalni, već stvarni prijatelji i stoga vam iz sveg srca zahvaljujem. Pre, zahvaljujem i predsjedniku Tusku. Mi smo bili braća blizanci, ali i blizanci mogu imati nesporazuma i razmirica. Ali smo ih uvijek e, rješavali nećete se čuditi što je bilo nesporazuma, ali e, ipak smo ih e, e, nadišli. Riječ prijateljstvo se mnogo čest, često zloupotrebljava, međutim prava prijateljstva su zaista rijetka, naročito u politici. Bez ovog prijateljstva ne bih bio mogao učiniti ono što sam učinio. Ja želim mnogo uspjeha gospođi von der Leyen koja će voditi komisiju u, u sljedećih pet godina. I e, želim joj dobar vjetar u leđa. Želim zahvaliti i e, povjerenicima jer bez njih nisam mogao učiniti ništa. To su bili muškarci i žene koje su i pojedinačno i kolektivno e, zaslužili poštovanje Europe i na tome ih također zahvaljujem. Kada sam preuzeo moju dužnost, e, Europa je bila oslabljena. E, bilo je e, podjela i to mnogobrojnih. E, Europa 2014. nije bila voljena. To je bila komisija zadnje šanse. Međutim, to je komisija u službi Europe jer smo 2014. bili na prekretnici E, razvoja Europe. Bili smo svi za, zaduženi da damo e, život posljednoj šansi koja je bila na vratima Europe. E, izabrili ste zajedno s mojim kolegama jednu političku komisiju ja sam htio da e, povjerenici budu izabrani osim britanskih povjerenika. Imam dva e, britanska e, povjerenika, međutim svi drugi su bili izabrani. bilo na nacionalnom ili europskom planu. Želimo da povjerenici budu poznati u svojim zemljama i u Europi. Ja sam ih pozvao da se ne zatvore u Briselu, da e, ne budu samo u zidovi Berlemona, e, već da vode dijalog s drugim e, izabranim predstavnicima i građanima. Mi smo u posljednjih pet godina organizirali 1800 dijaloga, a povjerenci su 900 puta posjetili nacionalne parlamente i regionalne parlamente. Ja sam na početku mandata obećao da će se komisija koncentrirati na suštinu stvari. I željeli smo e, e, zaustaviti in, legislativnu inflaciju koja je ugrožavala naš rad mi smo e, imali 84% manje e, legislativnih inicijativa nego prethodna komisija i e, modernizirali smo 162 postojeća zakona. Sve smo učinili što smo obećali, ali to ne sprečava neke u njihovoj igri predbacivanja e, komisiji. E, vidimo tu mnoge predrasude u Europi. Sve se promijenilo, a oni se prave kao da se ništa nije promijenili. Kada sam se predstavio ovdje, imao sam tri e, ključna elementa koji su trebali diktirati vođenje eh, komisije eh, rast, zapošljavanje i ulaganja. Mi smo, vidimo eh, sada 25. trimestar rasta u Europskoj uniji. Stvorili smo 14 milijuna radnih mjesta. Zaposlenost je pala od 2000 godine. E, dakle, e, nezaposlenost je pala za 73%. E, ulaganja su također porasla za nekoliko milijardi eura. Kada smo mislili da, da će plan propasti, kula u zraku ostati, međutim pokazalo se to uspješnicom imamo i e, strateška ulaganja. Stvorili smo milijun e, radnih mjesta zahvaljujući Junkerovu planu. E, imamo pakt o stabilnosti i rastu, mi smo ga fleksibilizirali a mnogi to nisu željeli, mnoge države članice to nisu željele koje nikada nisu se slagale sa ovom fleksibilnošću. Ali rezultat je tu, deficiti e, su e, e, pali od šest i nešto posto na nula i nešto posto. To odražava naš uspjeh koji nam je omogućio da odgovorimo na izazove u Europskoj uniji, naročito na izazove u Italiji i Grčkoj u mom radu e, sam doživio e, razočaranja, razočaranja jer usprkos našim naporima nismo uspjeli da e, potaknemo ponovno u ujedinjenje Cipra. Nismo mogli zaključiti sporazum sa Švicarskom usprkos naših napora koji su bili mnogobrojni i intenzivni nismo uspjeli e, uspostaviti potpunu bankarsku uniju ne zbog e, greške komisije nego zbog e, nenastojanja država članica bankovna unija koja je temeljem monetarne unije to nismo uspjeli uspostaviti e, a to bi nas e, moglo očuvati od internih i eksternih šokova. To treba učiniti. To je e, zadaća sljedeće komisije. Sustav jamstava štednih uloga. Bez toga, bez toga, bez tih elemenata, bez banka, bankovne unije e, ne možemo imati potpunu e, gospodarsku uniju u Europskoj uniji. Također smo e, se suočili sa izazovima nekoliko kriza ali imali smo i uspjeha neću to prenaglašavati Neću se time hvaliti, ali e, imali smo uspjeha. U prvom redu e, socijalna dimenzija Europske unije. Europska e, unija koja nije voljena tijekom decenija. Ipak sada imamo socijalni stup. Sjećam se kad sam se prvi puta pojavio u parlamentu Eh, nakon eh, što sam bio ministar rada u Luksemburgu, eh, sjećam se teškoća koje smo imali. imali imamo i stup socijalnih prava i direktivu o upućivanju. I usprkos očekivanja uspjeli smo dobiti suglasnost i parlamenta i vijeća Čini mi se da je to uspjeh ove komisije, da je pripremila u načelu činjenicu da za isti rad, e, e, za isti napor e, se dobiva ista plaća. To čuva dostojanstvo radnika. To imamo tako prosperitetnu Europu, a uz očuvanje dostojanstva radnika. Još jedan uspjeh mi se čini Grčka. O tome govorimo jer me to e, zaista mnogo brinule i preokopiralo. E, mi smo e, vratili Grčkoj ono, ono dostojanstvo koje predugo nije imala Grčko dostojanstvo je važno. Ponovno se uspostavio red u toj državi e, koje zaslužuje e, njezin narod. komisija je radila u prilog Grčkoj. E, sjećam se dugih noći sa vladama, grčkim vladama, Samaras Cipras i sada sa sadašnjom vladom željeli smo riješiti grčke probleme koji su mnogobrojni. E, mnoge vlade nisu željele da se komisija za to e, e, brine. Sjećam se mnogih telefonskih naziva predsjednika vlada koji su mi rekli brini se za svoje poslove, to je posao grčke države, ne miješaj se u to ali mi ali ugovor kaže da komisija mora intervenirati u takovim slučajevima. Ugovor kaže da je komisija zadužena za opće interese Europske unije, a to je bio interes Europske e, unije da spriječi propast e, e, europodručja. Afrika, da, Afrika koju Evropljani ne smiju e, zaboraviti. To su naši prvi susjedi. To je kontinent koji treba našu solidarnost. Ali ne samo našu milostinju. E, milostinja je stari refleks Evropljana, ali danas se radi o stvarnom partnerstvu jednakih E, partnerstvo između Afrike i Europe. Ulaganja u Afriku, to je osnova naših e, napora, a ne gledanje samo Afrike kroz prizmu izbjeglica. I Afrikancima treba dati njihovo dostojanstvo. E, to nisu samo izbjeglice. Moramo u vršiti napore kako bi e, kako e, ljudi više ne bi trebali bježati iz svojih zemalja. E, međutim, mogli smo postići i više ka, kad bi vijeće kao slijedilo sve prijedloge komisije kao što je to učinio parlament premještanje u 2015. E, e, i onda reforma e, Dublina. Ali smo na sredozemlju spasili 750 tisuća života. Ljudi koji bi bili se utopili u sredozemlju. Mi smo ih spasili. E, je li to jedini preživjeli koji mi plješće? Rekao sam u ožujku 2015. E, što treba učiniti e, za izbjeglice? Vi ste mi pljeskali. Rekao sam plješćete mi, ali jeste li sigurni da ćete za dvije godine opet pljeskati? Pljesak je bio sve tiši i tiši. E, unutarnja politika e, je zaboravila solidarnost, našu solidarnost. Mnogo sam se brinuo, a nisam na to mislio kad sam e, došao na čelo komisije, na međunarodnu trgovinu. To je težak problem, sporan problem u svim zemljama E, vrlo često se daju e, dobri argumenti protiv e, međunarodnih trgovinskih sporazuma. Međutim, mi smo ih 15. I danas imamo takove sporazume sa 60 zemalja, što odražava 40% globalnog bogatstva i sada smo prisutni na međunarodnoj trgovinskoj sceni. E, a u trenutku kad SAD okreće leđa međunarodnoj solidarnosti i trgovini. Moramo govoriti i o Europi u svijetu. E, najveći europski uspjeh jeste činjenica da smo očuvali mir u Europi. To tako zvuči samo po sebi razumljivo, ali to nije tako. I danas dok govori imamo u svijetu 60 ratova, ali ne u, na teritoriju Europske unije a e, taj je teritorij e, kao što znamo u prošlim stoljećima bio poprištem e, krvavih borbi i ratova. To je ogroman uspjeh. Svjestan sam toga da mladim ljudima ne možemo govoriti o, o tom miru a da bi se oni oduševljavali ali ipak o tome o toj uh, vječnoj dilemi Europe između rata i mira o tome moramo govoriti s mladima oni moraju uvidjeti kako je opasan opasna međunarodna situacija i kako je važna uloga Europske unije u očuvanju mira. Mladim ljudima moramo govoriti o ratovima. E, za 20 godina neće biti nijednog Evropljana e, kojima je otac ili djed bio e, u, borac u ratu. Moramo im reći što znači rat. I, i, stoga moramo stalno s mladima govoriti o ratu i miru mladim ljudima moramo e, davati i e, perspektivu u budućnosti. Što je budućnost Europa? To je najmanji kontinent, najviše Evropljama to viš, uopće ni ne zna. Mi smo mali kontinent. Politika e, to je predmet kojima, u kojemu se sastaju geografija, zemljopis i demografija. Dakle, geografija i demografija su tu spojena. Mi izumiremo, nećemo nestati, ali nas ima sve manje. Na e, početku 20. stoljeća 20% su bili evropljani, a krajem ovog stoljeća će to biti samo 4%. E, e, imat ćemo manju ekonomsku moć e, za nekoliko godina nijedna država članica neće biti u, skupini G7. Mi ćemo iz te skupine nestati. U svjetlu tog razvoja moramo razmišljati E, nije sada trenutak da imamo manje Europe. Da ne, nije trenutak da se opet raspadnemo u pojedine države. E, mi trebamo mir, mi trebamo gospodarsku snagu. E, stoga moramo u vanjskoj politici i doći do sporazuma i uređenja i u vanjskoj e, politici moramo odlučivati sa kvalificiranom većinom u vijeću ne u svim pitanjima ali ipak tamo gdje se radi o tome da Europa može djelovati ja sam imao jedan doživljaj u Washingtonu 25. E, siječnja sam bio prošle godine kod predsjednika Trumpa e, Eh, htio sam spriječiti eh, trgovinski rat. Eh, kako smo to spriječili? Trump je u jednom dugom uvodu, to on uvijek radi, prikazao sve nas u, na tom sastanku predsjednici vlada, ministri i on je rekao, e, da, e, ja sam rekao, e, ja predstavlja komisiju, ja ne predstavljam pojedine države članice, ja predstavljam cijelu Europsku uniju, komisiju. Toga je jako, jako se domine. Kada on kaže I'm the man, onda mi možemo reći, a mi smo Europska unija. E, prema tome, zaključak. Mm, ja odlazim sa ove dužnosti, e, nisam tužan, nisam potišten, nisam ni presretan, ali mogu reći da sam se trudio. I kada bi se svi tako trudili, e, bile bi stvari mnogo bolje. Ja sam na tome uznastojao u, u proteklih pet godina da budem jedan mali dijelić e, velike e, većine. Molim, brinite se e, za Europu. Borite se protiv uskogrudnih nacionalizama. Živjela Europa! Hvala predsjedniče Juncker. A sada nekoliko e, intervencija u ime predsjednika klubova gospodin Weber ima riječ. President lieber Jean-Claude Juncker, Dragi predsjedniče Jean-Claude Juncker, e, e, e, mi živimo od demokracije, a sada jedan veliki evropljanin napušta evropsku scenu. To je Jean-Claude Juncker. Mi, kršćanski demokrati, se klanjamo pred tobom. Zahvaljujemo ti na onome što si postigao u životu. A to nije samo pet godina bio si dugo ministar e, financija Luksemburga i e, također si e, sudjelovao u sklapanju Dublinskog sporazuma kao i u sklapanju Lisabonskog sporazuma ne, znamo kako će demokratska unija ići dalje, međutim ti i Martin Schulz ste osnivači ove demokratske Europe. Tvoj središnji talent je kompromis u političkoj karijeri si imao mnoge e, sporove, ali si e, uvijek doveo do pomirenja i rješenja. E, mogao si stvoriti ili dovesti do kompromisa. Rekao si da je to bila komisija posljednje šanse. Komisija je prošla kroz mnoge krize, ali smo i te krize prebrodili Naravno da nismo e, mogli ispuniti sve zadaće ti si zajedno sa cijelim kolegijom e, e, zgrabio tu šansu. E, bio si suočen sa problemima koje bi zahtijevale pet mandata da se riješe. To je komisija iskoristila tu šansu. Evropska unija je sada u boljem stanju. Imamo milijune novih radnih mjesta, trgovinske sporazume, pomažemo Africi e, sada evo rješavamo Brexit. Zahvaljujući temi, e, tebi je Europa e, bolji i sigurniji kontinent nego prije pet godina. Ja ću nešto reći što mi je jako važno. Prvo, zakoni i tekst je jedno, a stvarnost i život naroda je drugo. Recimo kad imamo pakt o stabilnosti, govori si Grčkoj, Italiji i drugim državama. E, e, e, mi smo kroz tebe naučili da iza svakog teksta stoji čovjek koga moramo poštivati. To si ti postigao. Drugo, što mi je na srcu Mm, e, e, za mnoge je Europa, Europa eura, e, Europa tržišta. Ti si uvijek ukazivao na to da mi Evropljani nismo samo tržište, mi stojimo za socijalu. Ti si sin rudara, ti možeš pjevati sa rudarima isto tako dobro kao što pjevaš sa poslovnim ljudima u Davosu. E, za sve to ti zahvaljujemo. I treće, e, nisi e, dozvolio kompromise kod e, osnovnih e, temeljnih e, načela Europa ljudskih prava, rodne jednakosti, slobode. Za tu si se Europu borio u, kako unutar Europe tako izvana ni, ni tu nisi dozvolio kompromise. Dao si europskoj ideji nov život. Populisti ljevice i desnice, njima si se odlučno suprotstavio. Rastuće oduševljenje za Europu je i tvoja zasluga. Komisija posljednje šanse je to iskoristila. Kolegi je to iskoristila i zato ti pučani zahvaljuju. I na kraju, Jean-Claude, tvoji pučani e, su ponosni na tvoj mandat ti si nas očuvao od velikih opasnosti, učinio si Europu boljom i mi smo sretni što si bio uh, među nama. Uh, Helmut Kohl i Wilhelm Martin su te cijenili. Znali su da uh, stude sa De Gasperom, Adenarom, Šumanom na čelu demokracije koja je oblikovala Europu. U mnogim govorima si e, rekao da je Europa ljubavna priča. Tako to treba i dalje e, ići. E, ljubavne afere su kratke, ali Europa će ići dalje. Europa je prava scena za život. Ti si dobri, doprinio uspjehu evropske ideje i u ime Pučana ti u to, na tome srdačno zahvaljujem. Hvala predsjedniče Weber. Predsjednice Garcia Perez, imate riječ, izvolite. Hvala, predsjedniče. Dame i gospodo, kako bismo znali kamo želimo ići, trebamo znati gdje smo i kako smo do davde stigli. Put nije bio jednostavan, kao što znate, gospodine Juncker prije pet godina predložili ste nam novi dnevni red, novi početak za Europu, rekli ste, ali taj početak ostao je zapravo sada na pola puta. Svjesni smo toga da ste vi e, pokušali se distancirati od politike gospodina Baroza, politike štednje i e, rigoroznosti, ali zbog krize E, efekti vaše politike bili su važni. Moramo priznati da nismo uspjeli donijeti radikalne odluke koje su bile potrebne e, za novu rutu. Nadam se da ćemo to sada učiniti s novom komisijom. Kad ste vi stupili na dužnost, komisija predložila razne mjere, plus e, više od 90% tih mjera izvršeno je, ali samo pola toga je odobreno, ostalo je još uvijek e, nedorečeno. Mnogo puta neuspjeh e, je se dogodio zbog nedostatka suradnje između vijeća i komisije. Vi ste predložili socijalnu jednakost jednakost i rast. Ambicioznu ste zadaću imali, to je istina. Vi ste moderirali efekte ekonomske krize koja je bila najgora u povijesti Europe. Imali smo migracijsku krizu koja je bila jedinstvena. SAD je to uh, riješio sa jako lošim eh, strategijama. Sada imamo i Brexit. Eh, to su jako važne teme, ali trebamo znati što je pošlo po zlu kako bismo izbjegli greške u budućnosti slažete se s nama da smo uvijek bili vama uz bok kako bismo branili vrijednosti Europe. Mi, socijaldemokrati, djelovali smo e, na odgovoran način, branili smo europski projekt i demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava i Franz Timmermans marljivo je radio za zajednička načela i vrijednosti, borio se protiv populizma i ekstremizma. Sve je to dalo doprinos jačanju ove komisije. Mi ćemo i dalje tražiti isto zalaganje od sljedeće komisije. E, mi smo vam pomagali u traženju rješenja pred velikom migracijskom krizom. Zahvaljujem vam na vašem zalaganju u traženju odgovora koji bi se temeljio na solidarnosti država članica. Šteta što nismo uspjeli u tome da vijeće prihvati takvo rješenje. Pokušat ćemo svakako odblokirati situaciju Dublinske uredbe. Slažemo se s vama da treba braniti multilateralizam, trebamo imati bolju međunarodnu suradnju, pravednu trgovinu. Europska unija treba govoriti jednim glasom. Mm, vi ste imali e, visoku povjerenicu gospođu Federiku Mogherini kao saveznicu koja je stvorila novi savez između e, Afrike i Europske unije. Također smo produbili povijesni sporazum s Iranom, ali nismo uspjeli napraviti reformu europodručja i ekonomski reformirati Europsku uniju kao što smo tražili prije pet godina. Vi jeste pokrenuli europski plan za ulaganja koji je bio početak održivog plana za ulaganja koji će trebati provoditi sljedeća komisija. Mi smo sve odlučni, Pierre Moscovici je odradio odličan posao, on je uveo fleksibilnost u pakt o stabilnosti i rastu kako bi se odgovorilo na mjere štednje i neracionalne e, mjere koje je predložila desnica. Zahvaljujemo gospodinu Moscovisiju jer se borio protiv e, pranja novca Međutim, komisija je odbila mnogo prijedloga za poboljšanje fiskalne pravde kako bi tvrtke e, plaćale pravedne poreze. Mi smo dali mnogo prijedloga u korist MSP-ova. Vaša komisija, gospodine Juncker, odgovorila je na naš zahtjev za europskim socijalnim stupom, ali to je samo polazna točka. Mi želimo da taj stup postane nešto konkretno. Želimo imati pristup socijalnoj zaštiti, ojačati e, kolektivna pregovaranja pregovaranja i želimo također smanjiti siromaštvo djece i imati bolju spojivost profesionalnog i privatnog života. Tijekom godina imali smo razna poboljšanja. Danas vaša komisija je e, e, najavila 40% žena na čelnim mjestima Europske komisije. Iduća komisija bi trebala tako izgledati, to je odlična vijest, a vaša komisija mogla učiniti možda i bolje. Jer Europa treba jednakost e, između muškaraca i žena provoditi u praksi, to je važno za naš politički klub za mene osobno. Moramo odati priznanje određenom poslu na tom planu. Nažalost, konzervativne snage parlamenta i vijeća za